...bio ispravku u jednom tekstu koji je usvojio parlament. Dakle, sukladno članku 231. stavku četvrtog poslovnika, takva ispravka se smatra usvojenom ukoliko unutar 24 sata od objave jedan klub zastupnika ili određeni broj zastupnika koji bi bio jednak barem nižem pragu ne zatraže da se o tome glasuje. Ispravka se može pregledati na web stranici plenarne sjednice, a njezin naslov će se priopćiti u zapisniku ove sjednice. Također izvještavam u vječnicu da ću u srijedu zajedno sa predsjednikom vijeća potpisati